podnijeti primjedbe. Ukoliko ih ne bude, smatrat će se da je imenovanje izvršeno. U skladu s člankom 17. poslovnika e, potpisat ćemo dva pravna akta u skladu sa redovnim zakonodavnim postupkom. E, naslovi tih pravnih akata objavit će se u, zastupniku, u zapisniku ove sjednice. Prelazimo sada